Hvala. Kao prvo, pozdravljam vas, dobrodošli na ovaj sastanak odbora Juri. Prva točka na dnevnom redu, izvješće sa sastanka koordinatora koji se održao jutros, pa ću samo reći koje su odluke donesene jutros na tom sastanku. Koordinatori su e, potvrdili imena e, što se tiče e, prethodnog saziva i prethodnih izvješća. Sa e, osmog saziva imamo e, izvješće Jackie Jones o informacije za neke e, podružnice i tvrtke. Arban Garcia del Blanco će biti izvjestitelj. Zakon koji se primjenjuje na ostale odredbe, post Postbeli, tako da to će biti izvjestitelji za ove točke. Koordinatori su odlučili da ne izrade mišljenje o dosje koje je poslan u Juri e, što se tiče općeg proračuna Europskog suda. Što se tiče izvjestitelja za mišljenje, o tome će se odlučivati na sljedećem sastanku. Koordinatori su odobrili e, pismo koje će se poslati konferenciji predsjednika o konfliktu interesa u e, dva slučaja e, Gadri Simpson i Garcia Pasku. Što se tiče toga, bili u skladu sa poslovnikom Vrstva komisija. Odluka Jurija se ne može donijeti zato što nije dodijeljen portfelj ovim kandidatima za povjerenika. E, postojanje portfelja je ključni element za procjenu. Točka treća, e, Europski ured za intelektualno vlasništvo. Jean-Marie Cavada će se pozvati, koji je bio e, član u osmom sazivu, e, da se pozove na sastanak u devetom mjesecu. On će dati izvješće 29. 29 na 29. sjednici, sjednici e, će e, intervenirati, nakon toga će dati izvješće našem, e, našem odboru. Također ćemo pozvati glavnog direktora za plan 2025. i to u listopadu 2019. Koordinatori su dali podršku ažuriranju smjernica i odlučili su izraditi mišljenje u obliku pisma odboru za e, predstavke 07.6.6.0.2018 2018. je CM Španjolska u mm, ime udruge španjolskih obitelji koje su e, skrbnici za maloljetnike morat ćemo predstaviti nove prioritete što se tiče intelektualnog vlasništva. Koordinatori su odlučili održati izvanredni sastanak 19.9.2019. Koordinatori su odlučili imati pisani postupak što se tiče pitanja za saslušanja za kandidate za povjerenika. To je što se tiče odluka sa sastanka koordinatora koji se održao jutros. A sada prelazimo na točku 2, usvajanje dnevnog reda. Ako nema primjedbi, smatramo da je dnevni red usvojen. Prvi dio našeg sastanka održat će se, se, će se iza zatvorenih vrata, a nakon točke broj 5 e, prenosit će se putem web streaminga. A e, vremenski raspored je indikativan, može doći do promjena tijekom sastanka. Sad ćemo imati stanku od dvije minute. E, ispričavam se, kaže Peznica, imamo još e, jednu točku koja nije iza zatvornih vrata. Nemamo pitanja vezana u subsidijarnost ili i nemamo priopćenja predsjednice, dakle peta točka na dnevnom redu je djelovanje Unije e, što se tiče pristupanja e, ženevskom aktu Lisabonskog sporazuma o oznakama izvornosti i oznakama zemljopisnog podrijetla. Imat ćemo analizu ispravka. Nakon što je parlament 16.4.2019. usvojio e, stajalište u prvom čitanje, morali smo imati analizu pravnika lingvista radi finalizacije dokumenta i tako smo dobili nacrt ovog ispravka koji vam je poslan u skladu sa člankom 241 poslovnika naš odbor treba analizirati ovaj nacrt ispravka i onda ga proslijediti plenarnom, plenarnoj sjednici u slučaju da bude prihvaćen. Možemo li reći da smo zadovoljni tim dokumentom? Vidim da se nitko ne proviti, dakle, nitko se nije usprotivio, dakle, mislim da se slažemo s time. Gospodin Lebreton, oprostite, izvolite, imate riječ. Gleda, pomno sam e, proučio ovaj ispravak i mogu reći da je ovaj tekst ipak dosta udaljen od originalnog teksta. Ako uzmemo u obzir uvodne izjave, ima ih 19 umjesto 11. Mogu reći da je to zbilja ponovno skoro pisanje. A Isto tako postoje i sadržajne razlike. U stavku 6 e, imamo četiri mjeseca kako bismo imali e, znači e, mogućnost da se usprotivimo određenim oznakama izvornosti u odnosu na dva mjeseca koje prije toga i mislim da što se tiče ovog dokumenta ne možemo tako brzo ga proučiti budući da je ovaj ova verzija u svakom slučaju drugačija od one verzije e, koju smo imali kao izvornu prije ispravke pravnika ka lingvista. Osim toga ovdje imamo i sadržajne ispravke i što se tiče samo procedure ja mogu reći da sam malo sumnjičav i ovdje ne možemo na ovako brzi način odigrati svoju ulogu. Hvala. Okay. <clears throat> Sorry, U redu. Želite li još nešto reći u vezi s ovim tekstom? Pitam ostale zastupnike. Izvolite. Dobar dan, hvala. Ja smatram da ako dokument trebamo ponovno analizirati samo kako bismo dali nekakva jezična tumačenja, imajući na umu pravne poteškoće koje bi mogle postojati vezano uz jedan izraz koji je stavljen umjesto drugog izraza, moram reći da to ne može podrazumijevati činjenicu da mi moramo izraditi novi tekst. Jer ovdje je došlo čak i do E, proširenja izvornog teksta, tako da ja također želim reći da nisam baš siguran što se tiče ovog novog tumačenja. I molim službe da mi potvrde je li moje tumačenje točno, a to je da lingvističko pravna korekcija ne može značiti samo to da ćemo dotjerati tekst, a dakle ne da ćemo imati e, šire tumačenje. Okay, so had two... U redi, dakle, e, dvije su stvari rečene sada. Tekst e, koji je predstavljen je drugačiji odnosu na original. Dakle, imamo opciju da nastavimo, pretpostavljajući da drugi ne smatraju da je tekst bitno različit ili to sve možemo prebaciti na sljedeći sastanak i pomnije analizirati želi li netko drugi još eh, izraziti svoje mišljenje. Svakako ćemo to proslijediti na plenarnu sjednicu, tako da ćemo i tamo imati još prilika za raspravu. Ne, neće biti rasprave, kažu mi. Dobro, gospodin Volkan, izvolite. Hvala. Hvala. E, ja bih htio danas da nastavimo. Mislim da ovaj ispravak jest u duhu konačnog sporazuma koji smo postigli tako da je uzeo u obzir sve naše zabrinutosti. Ja dakle ne bih e, ovaj prijedlog sada odbio. Hvala. Želi li još tko nešto reći? Mislim da smo sada čuli e, primjedbe u različitim smjerovima, tako da sada trebamo odlučiti o tome hoćemo li ovaj dokument proslijediti na plenarnu sjednicu ili o njemu raspravljati još jednom na sljedećem sastanku. So we will take a vote on Sad ćemo glasovati o odobrenju e, ovog ispravka. Imaćemo elektroničko glasovanje.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 Okay, if there's one question, we will cancel this vote. U redu, ako imate pitanje, onda ćemo sada e, ipak vama dati riječ, nećemo glasovati. Gospodin Lebreton. E, kako bih mogao glasati, postavljam si pitanje koje nam pitanje vi postavljate. Da li da odobrimo da to znači stavimo na plenarnu ili ne? Glasujemo o tome hoćemo li odobriti ovaj ispravak i time se on prosljeđuje na plenarnu sjednicu. Ako to želite, morate pritisnuti gumb s plusem. Sada otvaram glasovanje. Okay, we'll now close the vote. U redu, zatvaram glasovanje. Evo rezultata glasovanja. Okay, we have the result of the... Ovo je rezultat. E, rezultat je da se ispravak prosljeđuje na plenarnu sjednicu. Okay, we will now move... U redu, sada prelazimo na sljedeći dio sastanka koji će se održati iza zatvorenih vrata. Imamo pauzu od dvije minute e, kako bismo pripremili nastavak sastanka. Hvala.